dnevnom e, redu, a riječ je o izjavi Komisije o sinergiji između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. Otvaram e, raspravu i e, prvo dajem riječ gospodinu povjereniku. Gospodine se izvolite. Gospođa predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na tome što ste me pozvali da govorim na plenarnoj sjednici o temi važnosti sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. E, kao što znate, nažalost, povjerenica Kretu danas ne može biti ovdje, ali me zamolila da ovdje govorim u njezino ime. Iako se o pitanjima sinergije u ovom domu razgovara već godinama. Obzor 2020. je prvi istraživački inovacijski okvirni program e, u kojem se izrijekom e, spominju sinergije u sklopu europskih strukturnih investicijskih fondova. I doista, e, uredba kojom su uspostavljeni ovi fondovi pretvara sinergije iz nečega što je bilo poželjno do nečega što je obvezatno u sadašnjim programima i u sklopu strategija pametne specijalizacije. Od nečega što je bil, postojalo samo u sferi želja, sada je to postala stvarnost. Mislim da vas ne trebam podsjećati na to zašto su sinergije tako važne. Što veću razinu sinergije ostvarimo između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. možemo očekivati to veći učinak na rast zapošljavanje i investiranje investicije na svim razinama, bilo nacionalnim, regionalnim ili europskim. Nedavno su naše službe objavile i dostavile članovima odbora ITRE i REGI e, dokument e, pod nazivom e, Strukturni fondovi poticaji za raste I u toj brošuri ima jako puno primjera i inicijativa E, koje nose veliki potencijal e, u smislu sinergija. Govori se o konkurentnosti operativnih programa ili inovativnim e, programima u Sjevernoj Rajni Vestfaliji ili zajedničkim tehničkim španjolskim laboratorijima ili projektima u Češkoj, Mađarskoj, Rumunskoj ili e, programu e, na Baltičkom moru. Još jedan praktični primjer sinergije na terenu je naravno E, nešto što možemo vidjeti u novom instrumentu koji nazivamo žig izvrsnosti. E, riječ je o oznaci kvalitete koja se dodjeljuje programima koje podnose mala i srednja poduzeća u sklopu obzora 2020. A to su oni projekti koji su bili uspješni u sklopu konkurentskog natjecanja, ali nažalost nisu mogli dobiti financijska sredstva. Ti iznimno kvalitetni projekti onda mogu tražiti alternativno financiranje na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Od pokretanja ove inicijative u studenom e, e, nadmašena su sva naša očekivanja. E, kolegica Kretu i ja potpisali smo više od 3200 žigova izvrsnosti. Oni zapravo dolaze iz praktički svih država članica. Istodobno, E, smo definirali oko 100 tijela za financiranje koja predstavljaju i istraživanje i inovacije, a koji će se mobilizirati i surađivati u osmišljavanju mjera e, kako bi se podržavali projekti žiga izvrsnosti. Uložili smo velike napore kako bismo uklonili određene nedostatnosti i razlike između žiga izvrsnosti i pravila o državnoj potpori. To je sada riješeno tako da više neće biti zastoja. E, u ovoj zajednici e, prakse, a to je platforma koju je uspostavila komisija, ostvaruje se potpore potpora uzajamnom učenju kako bi se ustanovile konkretne potrebe i potencijalne prepreke u provedbi. Žig izvrsnosti je nešto što ja smatram jednim od najvećih postignuća ove godine i to je doista veliki i potpuno neočekivani uspjeh. Međutim, E, postavlja se pitanje e, treba li još nešto učiniti. Ja smatram da ima još puno toga, jer kada govorimo o sinergiji, onda je to nešto poput postupka pojednostavljenja. To je e, kontinuirana aktivnost, nedovršeni posao, tako da neprestano moramo ulagati trud. I zato sada, kada promatramo budućnost, moramo raditi na unaprijeđenju i širenju postojećih sinergija. Primjerice, trebamo proširiti taj žig na druga područja obzora 2020. U budućnosti e, ćemo također uključiti i e, zajednička poduzeća a temeljem e, aktivnosti koje su već pokrenute u sklopu projekta Clean Sky a kako bi se maksimizirala sinergija. U tom smislu smatram da je Clean Sky model koji trebaju slijediti drugi projekti. E, sada bih želio spomenuti nekoliko stvari o kojima je željela govoriti e, povjerenica Kretu. E, prvo nekoliko riječi o strategijama za pametnu specijalizaciju. To su strategije koje je potrebno Eh, kombinirati od samog početka. I što se tiče eh, projekata eh, regionalnog razvoja i drugih instrumenata kako bismo uključili sve subjekte i kako bi svi subjekti mogli ostvariti maksimalne rezultate. E, zapravo se radi o oblikovanju istraživačkih i inovacijskih strategija u svrhu pametne specijalizacije. Gospođa povjerenica kontinuirano pruža potporu gradovima i regijama e, u razvoju pametnih specijalizacija, a pone prije putem e, platforme koja ima sjedište u Sevilji u Španjolskoj. Cilj je trostruk, ubrzati provedbu pamet ne specijalizacije, odnosno njihovih strategija, olakšati međunarodnu strategiju, prekograničnu strategiju među regijama i treće, uspostaviti niz e, tematskih platformi za pametnu specijalizaciju. Do sada su uspostavljene tri platforme, jedna za energetske inovacije, druga za modernizaciju industrije, i e, treća o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Ove platforme i druge koje će se uspostaviti u budućnosti osigurat će učinkovito korištenje raspoloživih strukturnih fondova i dodatnu polugu za resurse iz obzora 2020. za korištenje privatnih sredstava i e, sredstava iz EFSI-a. Ova platforma za pametnu specijalizaciju slijedi kvalitetan e, primjer E, napredne inicijative koja je osigurala unapređenje suradnje između 30 regionalnih vlasti oko inovacije u konkretnim lancima dodane vrijednosti za spajanje sa poduzećima i drugim subjektima. Osim toga, osnivamo partnerstvo za klastere, za pametnu specijalizaciju, a kao potpora E, platformi za tematsku pametnu specijalizaciju u svrhu modernizacije. I na koncu nekoliko riječi o putu prema izvrsnosti. E, riječ je o jednoj inicijativi i pilot projektu u sklopu kojeg se definira sinergija u 13 država članica, a to uključuje i e, alate za upravljanje obzorom 2020. Aktivnosti uključuju poduzeća, istraživanje i transnacionalne korporacije. Organizira se cijeli niz e, događanja i ovaj projekt će se ubrzo proširiti i na druge države članice kako bi se produbile sinergije. Citirat ću Stevena Kovina koji je rekao Kod sinergije se radi o tome da nešto možemo napraviti bolje ako to radimo ne na moj niti na tvoj nego na naš način. Hvala vam lijepa i veselim se raspravi. Hvala lijepa. E, prije nego što dam riječ kolegi <laughs> Eleru, željela bih reći da dosta kasnimo u odnosu na dnevni red. Vjerojatno ćemo završiti u 11.15 i zato vas molim da se držite predviđenog vremena, a skratit ćemo e, spontano javljanje za riječ. Gospodin Eiler, hvala lijepa. Što se tiče zajedničke e, rezolucije o sinergijama između strukturnih fondova i obzora 2020. mislim da je to važna poruka. E, već smo razgovarali o višegodišnjem financijskom okviru i ovo je zapravo odgovor na pitanje što Europa treba učiniti i što može Europa učiniti u smislu inovacija i rasta. Upravo zato današnja rasprava je važno polazište, a ne samo tehnička rasprava o proračunu. Inovacije su iznimno važne za društveni razvoj, za razvoj gospodarstva, za napredak Europe. U zadnjih nekoliko godina smanjili smo sredstva za inovacije, težište je na drugim područjima i e, trpimo posljedice od toga i zato smatram da je ova rasprava važna. Moramo biti svjesni toga e, da postoje određeni problemi koji su povezani primjerice s raspodjelom e, sredstava za inovacije, a to ne možemo riješiti ako ne riješimo osnovna strukturna pitanja. Moramo reformirati strukturne fondove i osigurati e, da e, istraživači koji pokazuju izvrsnost dobiju potrebna sredstva i upravo zato ne smijemo zanemariti značaj sinergije. Hvala. Gospođa Kavizon, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, ostvarenje cilja od 3% BDP-a do 2020. moguće je ekonomski gledano. s obzirom na sve ono što je predviđeno u sklopu fondova. Međutim, na koji način ćemo to ostvariti? Kako? To je ključno pitanje. Na koji način e, provesti ove mjere u praksi? Postavlja se pitanje ne postoji li potreba revidirati sustav kako bismo uspostavili potrebnu poveznicu s programom Obzor 2020. a isto tako povezali i institucije i njihove planove aktivnosti i planove investicija a to moramo povezati sa javnim i privatnim istraživačkim centrima jer bi to moglo biti podloga za bolju komunikaciju između institucija. Gospođa Tomašić, izvolite. Pa Europski konzervativac i reformista podržava sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020 s ciljem stvaranja dodatne vrijednosti i maksimiziranja učinka ulaganja

Europa mora uložiti e, velika sredstva u istraživanje i inovacije kako bi potaknula rast. Međutim, Europa zaostaje za drugim dijelovima svijeta e, što se tiče ulaganja u istraživanje i inovacije. Svaki euro koji se ulaže iz europskog proračuna e, mora nositi dodanu vrijednost i to je poruka koju je odaslao predsjednik Juncker kada je stupio na dužnost. Obećao je povećani učinak što se tiče ulaganja u istraživanje i razvoj. Uveden je i žig izvrsnosti. Međutim, meni se čini da je Juncker previše toga obećao i da je to tek mrtvo slovo na papiru. Previše je obećanja što se tiče proračunskih e, sredstava. Postoji još uvijek preveliko opterećenje, administrativno opterećenje i postoje poteškoće koje su povezane sa korištenjem fondova i sredstava iz programa Obzor 2020. I zato bi to sve trebalo objediniti. E, bio bih zahvalan ukoliko bismo dobili konkretne izravne informacije i osim toga mislim E, da ne trebaju sve informacije dolaziti samo iz Brisela, moramo uključiti i druge stručnjake i imati pristup od ozdo prema gore. E, veća razina sinergije između strukturnih fondova i obzora 2020. nije cilj sam e, za sebe. E, moramo osigurati bolje korištenje postojećih sredstava. Trebamo osigurati da ulaganja u istraživanje i inovacije imaju najbolje moguće rezultate što se tiče rasta i razvoja. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, prošlo je dosta vremena od kad se pozivamo na te sinergije između strukturnih fondova i obzira 2020. Međutim, mislim da ipak treba paziti da očuvamo načela e, kohezije, da zaista ne dođemo u situaciju gdje najudaljenije regije budu uskraćene za prednosti koje im pruža program Obzor 2020. Moramo se zaista zapitati zbog kojih razloga kako nositelji projekata, tako i e, najudaljenije regije imaju toliko poteškoća s povlačenjem sredstava iz programa Obzor 2020. Bez sumnje postoje problemi i zbog složenosti i ja mislim da bi najbolja sinergija zapravo dobila svoju težinu kad bismo stvari pojednostavili i čekamo rezultate radne skupine koju je uspostavila komisija kako bismo vidjeli u kojem smjeru će to ići. Hvala lijepa. Minuta i pol, gospodin Maragal. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, Pozdravljamo ovu potragu za sinergijom. Mislim da je pojam sinergija vrlo pozitivan pojam. O oba ova koncepta razgovarali smo tijekom e, rasprava o kohezijskoj politici. U prošlosti se strukturni fondovi i obzir 2020. nisu preklapali i išli su svaki svojim paralelnim tijekom. Međutim, shvatili smo da tako dalje ne možemo. U kohezijskoj politici vrlo često imali smo prilike vidjeti pokušaje da se stvarni socijalni problemi riješe a da pritom nije bilo stvarnog efekta na terenu. Imali smo prilike vidjeti, e, na primjer, e, vlakove koji putuju u velikim brzinama a nemaju dovoljno putnika, također e, zrakoplove koji zjape prazni. U Njemačkoj i drugdje autoceste koje zapravo nemaju svoju ekonomsku logiku. Mislim da je dobro da se traži sinergija. Pozdravljamo taj korak. pozdravljamo konvergenciju između različitih regija. No nemojmo zaboraviti što se zapravo skriva. Što se skriva iz ovog prijedloga? E, moramo vidjeti postoji li legitiman zahtjev za sinergiju. Ne želimo da se jednostavno radi o jednostavnoj zamjeni instrumenata. Drugim riječima da se od bespovratnih sredstava prijeđe na kredite. Podržavamo um, ovaj put prema izvrsnosti, ali treba biti oprezan. Hvala gospodine Maragal, ali govorili ste vrlo brzo i mislim da su prevoditelji imali problema. Stoga molim kolege da poštuju svoje vrijeme i da govore polako. Sada gospođa Damato minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice. Sinergija između obzora 2020. i strukturnih fondova mogla bi biti korisna. No moramo vrlo jasno znati kako ćemo to primijeniti. Svrha strukturnih fondova jest jačati kapacitete i udovoljiti potrebama regija koje imaju najviše izražene potrebe. Obzor 2020. je zapravo usmjeren na postizanje izvrsnosti. Postoje jasne razlike između različitih e, sredstava, postoje jasne razlike između e, iznosa koji je namijenjen određenim programima i trebamo vidjeti na koji način ćemo nastaviti dalje. Obzor 2020. dodjeljuje se, odnosno sredstva iz tog programa, na osnovu različitih kriterija od onih koji se koriste za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova. Sinergija ima smisla kada se neiskorištena sredstva mogu iskoristiti na bolji način u projektima čiji je glavni cilj izvrsnost, a koji inače ne bi dobili sredstva iz obzora 2020 zbog nekih drugih razloga. Moramo paziti kako postupamo. S jedne strane Europska unija od nas očekuje da ulažemo u Um, istraživanje i razvoj, a istovremeno je izdvojeno 2,2 milijarde eura za neke druge programe i usmjereno od obzora 2020 na druge stvari. To je zaista vrlo riskantan smjer. Mislim da možda ne treba ići u tom smjeru, zato što mi se čini da pokušavamo putovati uh, uz dvije različite brzine, a to je opasno posebice za one regije koje su najranjivije i koje najviše zaostaju za ostalima. Ako nastavimo na taj način, bojim se da ćemo ih odračati od same ideje Europe. Hvala gospodin Van minutu i pol. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, hvala vam. Hvala vam na dobrim primjerima koje ste dali. Mislim da međutim možemo obaviti stvari još bolje i to moramo učiniti posebice kada se radi o sinergiji između obzora 2020 i ostalih strukturnih i ostalih fondova, strukturnih fondova konkretno. Naime, 80% europskih strukturnih fondova odlaze u e, nove e, države članice, dok 80% e, sredstava iz obzora 2020. odlazi u stare države članice i vidimo da tu postoji jasna podjela. To zapravo znači da mladi iz jednih e, regija odlaze prema drugim regijama i stvara se neravnoteža, a Europska unija se oduvijek e, zalagala za uravnotežen razvoj za odgovarajuću kohezijsku politiku. Brexit je samo jedan primjer onoga što se može dogoditi ako imate dva različita svijeta. Primjerice, London koji cvate, koji raste, a istovremeno paralelno s njime ruralna područja propadaju, sve su siromašnija. Ljudi će tada okrenuti leđa Europi, jasno to vidimo. Vrlo je važno da krenemo u smjeru koji potiče inovacije i koji zaista potiče izvrsnost u Europi. Mislim da to možemo učiniti i mislim da je vrlo važno da e, smo spremni raditi dalje na strategijama pametne specijalizacije. Poruke su jasne, treba inovirati, a to uključuje i pronalaženje novih načina da surađujemo. I upravo zato Europsko vijeće koje se usredotočilo na inovacije zapravo dolazi u pravom trenutku. Hvala lijepa. Kolege, želim samo podsjetiti da danas nećemo imati, odnosno večeras nećemo imati plave kartone jer jednostavno nemamo vremena. Gospodin Kozolino, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, sasvim je jasno da govorimo o politici koja je već pokrenuta. Programi koji se odnose na strukturne fondove financiraju se sa 100 milijardi, a sredstva za obzor 2020 su 80 milijardi. Govorimo o ogromnim svotama novca usmjerenima na promicanje inovacija, posebice na inovativna poduzeća, novoosnovana poduzeća i istraživačke centre. Tema o kojoj se govori danas je zapravo dosta specifična i možda bismo trebali u sljedećih nekoliko mjeseci ili godina provesti pažljiviju analizu kako bismo vidjeli na koji način se odvija interakcija između fondova te napisati nešto o budućnosti te interakcije kako bismo postigli veću razinu komplementarnosti, veću razinu interakcije između fondova. Kao prvo, trebamo se pobrinuti, a to je komisija već započela, da poduzeća koja ne mogu dobiti pristup strukturnim fondovima, dobe pristup sredstvima iz obzira 2020. Hvala. Minuta gospodin Krasnodevski. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Sinergija između obzora 2020. i strukturnih fondova ima za cilj omogućiti nekim državama članicama da ostvare znanstvenu izvrsnost korištenjem tih sredstava. Taj cilj, međutim, do sada nije postignut, već se jaz između zapada i istoka sve više produbljuje. 13 novih država članica dobile su samo 5% ukupnog proračuna programa Obzor 2020. Ako zaista želimo stvarnu sinergiju, onda moramo djelovati na razini država članica, ali i na razini Europske komisije. Europska komisija je ta koja donosi zakone, odnosno odluke o državnim potporama i postupcima koji to prave, prate. Način financiranja razlikuje se ovisno o tome govorimo li o obzoru 2020 ili o strukturnim fondovima. Postupci su različiti. Međutim, postoji druge razlike, primjerice vezane uz jezik zahtjeva put prema izvrsnosti ne funkcionira onako kako smo zamislili zato što Europska komisija nije prilagodila svoje postupke. Postupak ne može normalno funkcionirati zbog razlika između obzora 2020. i strukturnih fondova i zato je nužno provesti određene promjene. Hvala, gospođa Vernik, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, dragi kolege. Rezolucija koja je pred nama dobar je primjer toga kako možemo raditi učinkovitije. To je prilika koju trebamo iskoristiti kako bi se ostvarila sinergija između strukturnih fondova i obzora 2020. Prilično sam zadovoljna zato što tekst koji je pred nama zapravo ne utječe na integritet bilo kojeg od ovih programa, već ističe komplementarnost. Obzor 2020. namjenjen je istraživanju i temelji se na znanstvenoj izvrsnosti. Međutim, proračun tog programa nije dovoljan za sve novopridošle izvrsne programe i zato je važno da strukturni fondovi mogu jasno i brzo identificirati koji su to projekti i dati potporu toj izvrsnosti. To je dobar primjer sinergije. Za mene osobno vrlo je važno da više koristimo tu mogućnost kako bismo mogli poboljšati situaciju. Dragi kolege, ovo je prilika da damo podršku znanosti, da potaknemo inovaciju i da na taj način promičemo prosperitet i jednakost. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Eterić nije s nama. Dajem odmah riječ gospodinu Buzeku. Minuta i pol, izvolite. Gospodine Buzek. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, Sprema nam se srednjoročne preispitivanje obzora 2020. i mislim da stoga trebamo pogledati na koji način trošimo novac u sklopu programa obzor 2020. A isto tako trebamo pogledati kako se troše sredstva iz strukturnih fondova. To posebice treba imati na umu kada uzmemo u obzir razlike između strukturnih fondova i obzora 2020 posebice u korištenju sredstava između e, starih i novih članica. Mislim da se trebamo usredotočiti na važna ulaganja, ulaganja koja će imati učinak na našu budućnost. Europski istraživački prostor treba finalizirati. Želio bih dati dva primjera onoga što se može učiniti. kompatibilnost obzora 2020 sa strukturnim fondovima je nužna. Primjerice, državne potpore dozvoljene su u sklopu strukturnih fondova, ali i ne u sklopu programa Obzor 2020. Pametna specijalizacija može se iskoristiti u sklopu strukturnih fondova, ali ne u sklopu programa Obzor 2020. Te razlike zapravo znače da put prema izvrsnosti ne funkcionira na način na koji bi mogao funkcionirati. Trebaju nam zajednički standardi u svim instrumentima. I zaključno želio bih reći da moramo otvoriti mreže za istraživanje E, i uključiti 13 novih država članica. Mislim da sinergija definitivno može biti iskorištena da se riješove manjkovosti. Gospođa Toja, minuta. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, mi se s vama slažemo. Prijedlog vijeća vezan uz inovacije jest e, dobar prijedlog. Međutim, ponovno se sve vrti oko učinkovitog korištenja europskih sredstava, posebice u području istraživanja. Sinergija, komplementarnost, pojmovi su koji se ponovno javljaju, kao i naglasak na prioritetna pitanja i glavne teme. Takva vrsta međusobnog unakrstog pristupa zapravo je nešto što bi nam trebalo omogućiti da se iskorištava potencijal različitih fondova e, koji možda imaju različite rokove. To trebamo napraviti kako bismo postigli dobre rezultate. Na taj način možemo otvoriti centre izvrsnosti. No kao što je gospodin Kabijaton rekao, ta nova pravila još uvijek nisu rezultirala razmjenom kompetencija i vještina. Govorim prvenstveno o tehničkim kompetencijama i dobroj praksi. Trebamo ići u tom smjeru. Hvala, gospođa Mihajlova, minutu. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, kao što smo već razgovarali, problem sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. vrlo je važna tema. Raspravlja se o koordinaciji i o sinergiji između politika Europske unije na teritoriju Europske unije. Radi se o raspravi koja jasno pokazuje da imamo zajedničku potrebu za takvom sinergijom kako bismo iskoristili investicije za gospodarski rast. Kada se govori o sinergiji, ne možemo se ograničiti samo na sinergiju koja postoji na razini Europske komisije. Moramo se također baviti sinergijom e, koja je vidljiva na terenu, na teritorijalnoj razini. a nemojmo pritom zaboraviti komunikaciju, interakciju između različitih projekata. Trebaju nam konkretne rezultati, kao što su primjerice otvaranje većeg broja radnih mjesta i bolji gospodarski rast. To je naš cilj. Hvala lijepa, gospodin Valkar Sersiso, minuta i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Komisija je dala teoretske smjernice na koji način stvoriti sinergiju između strukturnih fondova i obzora 2020. Ti fondovi imaju velike iznose. Međutim, učinkovitost se zapravo ne očitava samo u količini projekata, već u određenoj efikasnosti, sprečavanju dupliciranja zadataka i rezultatima, u kvaliteti. Trebamo težiti izvrsnosti u pametnim e, strategijama i trebamo biti sigurni da jedan te isti program primjerice može iskoristiti za različite stvari oba fonda. Sredstva iz EFSI-a kojima se može upravljati na nacionalnoj razini mogu poduprijeti nacionalna sredstva ako sudjeluju nacionalni akteri, zato što oni ne smiju koristiti primjerice sredstva iz programa 2000, obraza 2020. Međutim, da bismo to mijenjali, zaista trebamo inovativniji pristup, trebaju nam nova radna mjesta. Europa nije samo Berlin ili e, Brisel, to su i Kanarski otoci, i Mursija, gdje je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda prioritet primjerice. Vrlo je važno da se radna mjesta mogu otvoriti i u tim područjima uz pomoć europskog novca. Dakle, ne radi se samo o tome da gomilamo aktivnosti. Naša je zadaća da se pobrinemo da se zaista stvori stvarna europska dodana vrijednost i da se ne protrati niti jedan euro zbog toga što nije bilo sinergija između strukturnih fondova i obzora 2020. Hvala gospodin Boštenaru minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, želim vam zahvaliti što ste spomenuli projekt e, koji pokazuje da postoji uspješna priča, uspješni primjer u Europi gdje se mogu iskoristiti sredstva iz strukturnih fondova i um, uh, obzora 2020. Rumunjska, Mađarska i Češka sada sudjeluju u zajedničkom projektu projektu koji se zove ELI i to je projekt koji eh, nije samo najveće takve vrste u Europi, nego može polučiti rezultate koji će iz temelja promijeniti istraživanje u Europi. To može pomoći da Europska unija postane e, vodeća sila u fizici visokopotentnih lasera. 600 istraživača iz svih država članica sudjelovat će u projektu Eh, iz, u, eh, u projektu ove tri zemlje, a to će uključivati također istraživače iz drugih zemalja koje nisu članice Europske unije i zato podržavam sinergiju, podržavam ovo što radi moja zemlja, mislim da je to dobra stvar i imamo primjer koji to pokazuje. Hvala vam na minutu i pol zastupnik Grubih. Zahvaljujem predsjednice meginis. Vi također intenzivno surađujete s nama na odboru STOA i za nas postoji cilj e, ostvarivanja rezultata za sljedeći naraštaj do 2050. godine. Kako dakle ulagati istraživanje inovacije i ubrzavati koristiti prednosti spin-offa, mislim da Europa mora doista ovdje dati rezultata i nije dobro ako raspravljamo o tome kako svima omogućiti siromaštvo, jer to znači da jednostavno ne trebamo ništa učiniti. Istina je da obzor 2020. strukturni fond je snažna mogućnost pružanja odgovarajućeg okvira onima koji žele dati rezultate i stvoriti nova radna mjesta i bogatstvo. Istina da živimo u globalnom svijetu i moramo uh, okretati se trustovima mozgova ovoga svijeta da vidimo kako pomoći onima koji žele biti samozaposleni kako da se stvori to prvo radno mjesto. imamo programe sa financijskim instrumentima koji bi mogli ispuniti upravo ono što želimo. Zbog toga je jasno da pametna specijalizacija treba biti način za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 E, važno je povezati e, različite aktivnosti kako bismo potaknuli inovacije, a na taj način ćemo dugoročno poboljšati i konkurentnost. Program, program Obzor 2020. pomaže Europi da se razvija u boljem smjeru. Trebaju nam e, istraživački centri za bioekonomiju u Europi nakon ere ugljena. E, posebno zahvaljujem e, komisiji na e, osmišljavanju regionalnih programa. Iznimno je važno da se ne ukidaju sredstva za pojedine programe. U sklopu obzora 2020. moramo osigurati potrebnu kvalitetu jer jedino na taj način Europa može ostati konkurentna. Naravno da je potrebno voditi računa o jednakim uvjetima i približavanju e, regija, a sada e, Velika Britanija e, koja je iznimno važna za europski segment istraživanja napušta Europsku uniju i moramo razmisliti o tome kako dalje. Hvala vam, zastupnik Bogović. Zahvaljujem podpredsjednice. Već smo razgovarali o inicijativi za mlade. Predsjednik komisije je također objasnio koji su rezultati EFSI-a. Sada raspravljamo o obzoru 2020. i kohezijskim fondovima. Dakle, raspravljamo zapravo o svim alatima koje imamo na raspolaganju za dokidanje problema siromaštva. To je s jedne strane. S druge strane, pokušavamo doći do napredaka u onim područjima gdje postoje prilike za Europu. Pametna specijalizacija postaje aktualna stvar kao i obzor 2020 i kada pogledamo rezultate i vidimo da starije države članice koriste 95% fondova, jasno je da u tom području imamo problema. Pozvao bih komisiju dakle da omoguće pomoć novim državama članicama kako bi mogli iskoristiti kako kohezijsku politiku, tako i programe poput Obzora 2020. U suprotnom će u budućnosti biti stvorene i nove poteškoće. Zastupnica Rodrigeš. Hvala znatan utjecaj sinergija između različitih oblica, oblika europskih investicija u nacionalno gospodarstvo, nešto što je potencijalno vrlo korisno. Ulaganje u znanost, sastavni dio kohezijske politike u određenom smislu, dok bih povjerenika željela upitati zbog čega komisija razmatra mogućnost kažnjavanja država članica što se tiče pristupa financiranjem. Nije li to suprotno ciljevima kohezijske politike i istraživanje se otvara u ruk, ostavlja u rukama Ekofina. Trojka koja četiri godine već vladala Portugalu, zato ne želi kažnjavati zemlju dalje zbog toga što smo izgubili novac iz proračuna za istraživanje 2015. godine. Sada imamo ljevičarsku e, vladu i ne pokušavate ju zapravo kazniti zbog vaše neoliberalne vizije europskog tržišta. Riječi, gospodine povjereniče, imaju svoju težinu i kolege doista moraju znati što se događa. Portugal se kažnjava, tržište prati što se događa, a isto tako i ECOFIN. Zahvaljujem zastupnik Levadlovski. Mm, gospođo predsjedateljice, povjereniče, sinergija je lijepa riječ. Ona znači povezivanje rada i napora. Danas živimo u Europi koja ima poprilično različite razine inovacija u pojedinim gospodarstvima. Europski fondovi također koriste se na različite načine. Naslov 1a različito se koristi na sjeveru ili jugu Europe, u starim ili novim državama članicama koje više koriste kohezijske fondove. No kohezijske zemlje mogle bi koristiti znatan dio strukturnih fondova kako bi kroz to financirali svoje istraživačke programe no nove zemlje koriste sinergije kako bi se njima e, financiralo sveučilišta i poslovnu zajednicu. Tako nešto trebalo bi u ovim zemljama biti nagrađeno. Zahvaljujem. Zastupnik Buda, jedna minuta. Hvala vam. Hvala lijepa. Europska unija trebala bi iskazati europsku solidarnost, a istovremeno trebala bi smanjiti ekonomske i socijalne razlike između država članica. Kohezijska politika u svojoj cijelosti zapravo pokazuje e, izvrsnost Europske unije i mogućnost da ostvari svoje tako važne ciljeve. Osim fleksibilnosti, također je vrlo važno uzeti u obzir sinergiju između pet strukturnih fondova s drugim važnim programima. Treba staviti naglasak na inovaciju, istraživanje, razvoj malih i srednjih poduzeća kako bi se dobili opipljivi rezultati ili, drugim riječima, kako bismo otvorili nova radna mjesta. Pojednostavljivanje jasni standardi za primjenu financijskih kriterija i transparentnost trebaju ići ruku pod ruku sa ostalim pokušajima i komisija je ta koja o tome treba voditi računa. Na taj način pobrinut ćemo se da fondovi budu svima jednako dostupni. Hvala. Zahvaljujem za spontane javljanje za riječ. Zastupnik Marijas prvi ima riječ. Gospođa predsjedateljice, obzor 2020 je program koji podržava strategiju Europe 2020. s ciljem poboljšavanja istraživanja i razvoja te se pokušava pobrinuti da dođe do jednakog razvoja svim državama članicama. Na raspolaganju ima oko 16 milijardi eura i pomaže državama članicama da razviju svoje industrije kao i kružno ili cirkularno gospodarstvo, još jedan važan element za financiranje. Tijekom ovog programa došlo do pokušaja poboljšavanja pravnog okvira i revizije obnove zamisli pružanja državne pomoći i potpore malim i srednjim poduzetnicima. Neke države članice Europske unije, kao i Grčka, trebaju povećati iznose koje ulažu u istraživanje i razvoj, kao i uložiti više u privatni javni sektor.

pronađimo kreativnu formulu i stvorimo sinergiju više izvora ne samo ovih dvaju izvora jer to neće biti dovoljno jednostavno ćemo pretočiti novac i nedostat će nam novaca tamo gdje nam zaista i treba. Komisija danas govori o sinergiji između strukturnih fondova obzora 2020. Ista ta komisija koja je mm, Portugalu nametnula nezakonite sankcije e, i zapravo financijski kaznila jednu zemlju koja je neto platitelj za sedmi financijski program. Radilo se obzoru 2020. ili zemlji koja je pomogla financiranju znanstvenog sektora bogatih zemalja, uključujući neke od onih koje sada traže sankcije naspram nas, želim da nešto jednom za svakda naučite. Ljudi Portugala suveren su narod i ne zanima ih što komisija ima reći. Mi novac dobivamo iz strukturnih fondova, no tijek kapitala koji iz Portugala se kreće u Europu u smislu kamatnih stopa mnogo je veći od toga. Dakle, prijetnje, nezakonite ucjene komisije doista su nešto što se ne može tolerirati. Radi se o pravoj ucijeni portugalskog naroda i trenutak je e, reći dosta, dosta počinjenosti. Hvala. Zastupnik Novakov, jedna minuta. Благодаря, госпожо председател. Точно както в приказките за малките деца знаем, че доброто винаги побеждава samo когато Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Dobro uvijek prevladava. No moramo imati na umu da kada se radi o sinergiji između različitih instrumenta zaista treba inzistirati na tome da apsolutno svi koji imaju pravo na korištenje tih fondova mogu postići najbolje rezultate. Do 2020. godine sa proračunom od 420 milijardi eura, obzor 2020. ima ogroman E, potencijal kao i strukturni fondovi sa iznosom od 360 milijardi. Bilo bi dobro kad bismo bili fleksibilnije zato što bismo mogli bolje financirati e, ono e, za čime zaista osjećamo potrebu. Komplementarnost je nužna, a da ne govorimo o tome da su instrumenti ponekad previše složeni i zbog toga ih korisnici ne mogu iskoristiti na pravi način. Ja zato pozdravljam odgovarajuću mješavinu kredita i financijskih instrumenata temeljem kojih se dobivaju bespovratna sredstva zato što se zapravo radi o licu i naličju iste medalje. Treba vidjeti na koji način to učiniti i dobri primjeri će obilovati. Hvala. Zahvaljujem reč sad ima povjerenik Mojdaš. Zahvaljujem, svima se zahvaljujem. Mislim da je rasprava doista bila vrlo, vrlo zanimljiva i to prije svega zbog tri stvari. Prva je da se svi slažemo o važnosti sinergije. A, rezultat toga je bolja, više razina znanosti, bolje inovacije. A druga stvar da se slažemo da smo isporučili rezultate u nizu projekata, instrumenata i primjeri tu govore sami za sebe. Na treće, također se slažemo da možemo, moramo učiniti mnogo više. Dakle, ovaj timski rad koji je još uvijek u toku, a, uključeni su ovdje i parlamenti, komisija i pojedine službe, narod, nacionalne vlade i nastavit ćemo tako i raditi. Moramo, dakle, uspjeti iskoristiti više sinergija i razmišljati van okvira, uspjeti stvoriti različite instrumente koji mogu dati različite rezultate. Ja sam posvećen, kao i povjereni krecu, da ćemo nastaviti intenzivno raditi na pružanju još ovakvih primjera o kojima smo danas govorili. No za to nam je potrebna vaša pomoć i iznimno sam e, sretan zbog potpore, pitanja, primjera koje smo čuli. Budite vjereni da sve što smo danas čuli će doprinijeti našem radu, našem razmišljanju i još jednom zahvaljujem na svim zamislima koje smo čuli, koje će pomoći okupiti e, i nastaviti naš zajednički rad. Hvala na raspravi. Zahvaljujem povjereniče, ovime zatvaramo raspravu.